naše nacionalne vlade, a i neki u ovom parlamentu, no moramo se pobrinuti da onaj novac koji imamo utrošimo učinkovito. Hvala vam lijepo e, na raspravi i radujem se narednim koracima. Hvala vam gospođo Lambert. Ovime je rasprava o izvješću gospođe Lambert o utjecaju krize na pristup najosjetljivijim skupinama zdravstvenoj skrbi završena, a o tome ćemo glasovati kasnije danas u podne. Sljedeća točka dnevnog reda je usmeno pitanje Europske komisije o europskom broju za hitne službe 112 i o neuspješnoj provedbi E, rezolucije parlamenta od 5. srpnja 2011. godine imamo ovdje dva e, podnositelja ovoga pitanja. Pozivam najprije gospođu Hall e, koja može govoriti dvije i pol minute. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjednice. Ja sam upotrijebila broj 112. Ne znam koliko vas je nazvalo taj broj 112 i kada sam e, ga trebala pozvati doista mi je bilo drago što znam da je taj broj koji mi je potreban 112. No e, polovica britanskih građana koji su putovali u inozemstvo prošle godine nisu znali za taj broj. Doista je potrebno da e, napravimo mnogo učinkovitiju promidžbu tog broja i zanima me što će komisija učiniti kako bi privukla ukla države članice da to i učine. E, glavni aspekt ovog pitanja na koje se želim usredotočiti je pristup osoba sa invalidnošću. E, milijuni ljudi diljem Europe nemaju pristup broju 112 jer imaju poteškoće u govoru ili su gluhi ili imaju oslabljen sluh. I oni u ovom trenutku nemaju pristup hitnim službama jer je e, broj 112 u većini europskih država broj za usmenu komunikaciju. Europski parlament zatražio je od komisije da osigura jedinstveni i e, jednakopravni pristup svima tom broju e, i Međutim, e, ljudi koji imaju poteškoće sa sluhom ili su gluhi nemaju mogućnost e, koristiti taj broj. Odgovarajuća usluga putem internetskog pristupa ovom broju omogućila bi pristup i njima. Rezolucijom od 5. srpnja 2011. godine Europski parlament zatražio je i sredstva koja bi se dotjelila za e, testiranje i provedbu provedbu E, pristupa broju 112 koja bi se temeljila na telefonskim uslugama putem interneta, a sve to u pripremi nove generacije, novog, nove generacije sustava 112 u Europskoj uniji. Takav program za testiranje bi također iznjedrio i određene upute i za mrežne operatere i za korisnike ove usluge putem interneta. Voljela bih čuti od komisije koji su to konkretni korak koraci poduzeti kako bi se poduprela potpora e, uvođenja nove generacije sustava 112 u Europskoj uniji i koja su sredstva izdvojena za ovu e, svrhu. Hvala vam lijepo. Riječ sada ide gospodinu Takuli. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Istina je da ovo pitanje o europskom broju za e, hitne slučajeve 112 je iznimno važno i zato smo donijeli rezoluciju 2011. godine i očekivali smo da će se tada ovaj broj početi primjenjivati diljem Europe. Nažalost, sa provedbom e, toga e, se kasni i zato imamo ovo pitanje koje upućujemo komisiji, a pitanje je zašto? Zašto je je do toga došlo. To je doista iznimno važno pitanje kada je riječ o sigurnosti naših građana, osobito u slučaju neke katastrofe. Važan je sustav s kojim će ljudi biti dobro upoznati i sustav koji će im zajamčiti brzu pomoć koja će također biti i pouzdana kada nam je potrebna pomoć u hitnim slučajevima važno je da se ljudi mogu pouzdati u sustav koji je funkcionalan koji je brz učinkovit a vrlo često u slučajevima kad vam je potrebna hitna pomoć govorimo o situacijama u kojima su i ljudski životi ugroženi također veliki veliko pitanje u današnjoj Europi je mobilnost. Imamo slobodu kretanja i zbog toga je važno da služba 112 se dodatno razvija. Ona je važna za naše građane. Važno je da naši građani imaju pristup toj službi na nekoliko jezika e, jer u Francuskoj uobičajeno će vam odgovoriti samo na francuskom jeziku. Iznimno je važno da u tim centrima za e, hitnu skrb e, onima koji odgovaraju na broj 112 da mogu govoriti najvećim europskim jezicima, barem engleskim, njemačkim, francuskim kako ne bi bili ograničeni samo na jedan jezik. Dakle i to je iznimno važno. Naravno u raznim državama članicama potrebno je da se recimo mogu govoriti svi službeni jezici te zemlje. U Finskoj je to e, Svami, finski i švedski, ali bilo bi dosta važno da postoji mogućnost da se tom broju obratite i na nekim većim europskim jezicima. E, važno je da ljudi budu bolje upoznati sa činjenicom da postoji taj broj 112. Istraživanja pokazuju da još uvijek vrlo mali broj građana poznaje taj broj i zato pozivam pozivam komisiju da počne požurivati sa širenjem informacija o ovoj temi. Hvala vam lijepo. Povjerenik Han, izvolite. <clears throat> Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Komisija je angažirana na tome da povećamo svjesnost i poboljšamo implementaciju broja 112 u zemljama članicama. Istovremeno je komisija poduzela niz mjera kako bi upravo odgovorili na pitanja koje nam je postavio Europski parlament. Mi se slažemo da Europska komisija mora odigrati svoju ulogu kako bi eh, podržavali zemlje članice da povećaju poznavanje broja 112. Zajedno sa gospodinom Kalasom pozvali smo poduzeća za to da obavijeste korisnike njihovih usluga o tom broju kada putuju u druge zemlje. I stvorili smo se tako dva nova operatera. U smo imali video kampanju a isto tako poticujemo tu, taj broj i u druge, drugim zemljama članicama gdje je poznavanje tog broja slabo. Ovo je iznimno bitno za e, hitno odgovaranje na nesreće, a zemlje članice su te koje moraju odrediti kriterije što se tiče poznavanja i određivanja lokacije pozivatelja. uzeši u obzir stručni rad na tom pitanju i mi zajedno sa zemljama članicama surađujemo oko toga kako možemo izgraditi i definirati ove kriterije. Imali smo prošle godine jedno izvješće o implementaciji, a tada smo zajedno sa zemljama članicama razvili niz ključnih pokazatelja o učinku, takozvani KPI, koji se temelje na podacima koji smo prikupili o broju 112. Prema tim podacima sada ćemo se ponovno vratiti na to da nadalje odredimo ove ključne pokazatelje za učinak. Europski parlament poziva na pozitivnu procjenu korištenja tog broja, a isto tako i na jedan sustav obrnutog 112. I to isto tako je nešto čim se slažu zemlje članice. Treba nam platforma za izmenjivanje najboljih praksi. Imamo i stručnu e, skupinu koja se bavi time, a imamo i novi projekt koji će nam dati dodatan input kako bismo poboljšali korištenje i pristup tim, tom broju. Pet zemalja članica su sad pokazale da imaju isto tako i kombiniran, kombinirano, kombiniran glas za, tu, za taj broj, ali i u tijeku su još uvijek daljni postupci standardizacije. Hvala i sada u ime klubova zastupnika. Kao prvo kolega Svab iz Europskih pučana. Izvolite. Da, dragi kolege i kolegice, gospodine povjereniče, gospođo predsjedavajuća, ja sam vrlo zahvalan eh, onima koji su potpisali ovo usmeno pitanje i kolegica Rapti i kolegica Tun su to već učinili jednom izvješću na vlastitu inicijativu u okviru njihovog odbora. Danas ujutro smo razgovarali o digitalnom unutarnjem tržištu i o poteškoćama koje su povezane s njime i sa dovršetkom tržišta. Vidimo na primjer ovog pozivnog broja 112 koji je bitan kada građani prelaze iz jedne, iz jedne države u drugu, na primjer tijekom godišnjeg odbora, kada im je potrebna pomoć i kada zapravo ponovo ovo sve propadne zbog onih starih nekadašnjih granica među zemljama. Broj 112 još uvijek nije jednako dostupan u svim zemljama članicama i to nije u skladu sa onim što su potrebe građana. Stoga nam je potrebna i vaša pomoć, gospodine Han, da se uklone prepreke koje postoje na ovom području u okviru unutarnjeg tržišta i da doprinjemo tome da na kraju, kako je rekao i kolega Takola, to postaje nešto što je moguće. Prije svega treba se prilagoditi različitim jezicima pozivateljima. Sustav je zapravo danas samo dostupan onim građanima koji vladaju jezik koji se govori u toj zemlji članici, a to dugoročno neće biti sustav s kojim ćemo biti zadovoljni. Projekt ECAL također neće moći ukloniti ove poteškoće, stoga moramo i nadalje raditi politički što se toga tiče. Hvala. Hvala vam. Gospodine Švab, sada u ime SND-a gospođa Senalova. Hvala vam lijepo što ste mi dali riječ, e, riječ gospođo predsjednice kolege. Broj za hitne službe 112 jedna je od najvažnijih europska inicijativa. To je broj koji je dostupan besplatno svima, bilo kojem pozivatelju, bilo gdje u Europskoj uniji. Iako je taj broj e, uključen u europsku legislativu i iako e, postoji i funkcionira još još uvijek postoje brojni problemi sa njegovom uporabom. E, problem je primjena direktive iz 2011. godine i nedostatan napredak koje je komisija u ovom području ostvarila. Navešću dva konkretna aspekta. Iako članak 26. direktive jamči jednaki pristup ovim uslugama osobama sa e, invalidnošću, od 2013. godine e, samo u e, malom broju zemalja, samo u 13 zemalja postoji mogućnost e, neglasovnog pristupa. Dakle, u svim drugim zemljama građani nemaju tu mogućnost. Važno je, odnosno trebao je ovaj broj briti po, dostupan od 2012. godine za sve žurne situacije uključujući i prometne nesreće, ali e, do toga nije došlo. Zanima me na koji način komisija namjerava osigurati odgovarajuću infrastrukturu kako bi se e, žurni pozivi mogli primati i kako bi se sukladno njima moglo djelovati. Gospodin Benion, predstavnik liberala, izvolite koliko europskih građana, uključujući i britanske građane, znaju da bilo gdje u Europskoj uniji mogu doći do hitne službe, odnosno da bi e, trebali moći doći do hitne službe uporabom broja 112. To je jedno od rijetkih konkretnih alata koji nudimo našim građanima, koji štiti njihovu sigurnost kad putuju diljem Europe u određenim slučajevima e, ta služba može spasiti i ljudske živote. No, nažalost, građani ne znaju za postojanje te usluge. Također postoji veliki problem s nekim državama članicama i njihovom provedbu. E, komisija je do sada e, pokrenula 15 E, tužbi, odnosno predmeta zbog e, kršenja, e, zbog nepravilnog baratanja pozivima na broj 112, neodgovarajućih usluga i tako dalje, protiv 15 država članica. Unatoč svemu tome, ovaj sustav u ovom trenutku ne funkcionira. Moramo se pobrinuti da države članice po poprave funkcioniranje 112 kako biste mogli taj broj automatski nazvati iz broja prije nego što to postane obvezno za sve automobile da sadrže takvu funkciju, dakle funkciju automatskog pozivanja. Također mora biti moguće nazvati ovaj broj sa mobilnog telefona. Dva pitanja za komisiju Jesu li države članice doista uspostavile svoje sustave kako bi omogućile pozivanje broja 112 svima na jednakoj e, na e, ravnopravnoj razini i drugo kakav je plan za buduću pokrivenost odnosno dostupnog ovog broja putem mobilnih uređaja osobito iz ruralnih područja jer znamo da pokriće e, mobilnom mrežom ruralnih područja nije E, svugdje e, jednako. Dakle, u nekim dijelovima to pokriće ne postoji. Hvala vam lijepo, gospodine Benion. Gospođa Izabel Duran, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjednice. Povjereniče, teško, teško mogu razumjeti zašto... GTR e, ou u drugim područjima je pritisak na zemlje članice i učinkovitost postavljanja mjere iznimno visoka. Ovdje ne razumijem kako nakon toliko godina još uvijek se nalazimo u ovakvoj situaciji. Dakle, broj 112 nije poznat, samo jedan od četiri građana zna za taj broj. I e, rekli ste da im postoji određen broj mjera koje su trenutno u izradi na način da možemo na interdisciplinarni način urediti ovaj broj jer e, Europska komisija pokušava ipak e, postići neki napredak. No, kada nam kažete to pitanje je je li problem u zemljama članicama ili među nama. Možda bi trebali u zemljama članicama naći volju da se uslavi napredak o ovim nekoliko problematičnim temama. Kao drugo, u 21. stoljeću uz ovakvo stanje tehnologije. Mi europljani nismo u stanju imati jedan broj koji će biti poznat, koji će raditi na odgovarajući način. Mislim da je to stvarno neprihvatljivo i treba vršiti maksimalni pritisak na službe Europske komisije kako bismo dobili brzo dobre rezultate sa isto tako procjenom e, učinka i pokazateljem učinka, ali isto tako nam je cilj da za nekoliko godina konačno taj, taj broj postaje poznat i prihvaćen od većine građana. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala vam, e, gospođo predsjednice. Na određeni način je doista razočaravajuće da ponovno parlament mora pritisnuti komisiju u ovom ključnom pitanju i čestitam kolegama koji su to i učinili. E, budući da sam ja bio izvjestitelj vezano za direktivu još iz 2002. godine koja je zahtijevala punu provedbu broja 112 uključujući i funkcionalnost lociranja pozivatelja, a nakon toga dodatak tome je e, bila, e, bilo izvješće iz 2009. godine i onda naredna direktiva. Nije li sad konačno vrijeme da države članice pre uzmu odgovornost za ovo pitanje. Spomenut ću nešto što još kolege nisu spomenuli, a to su podaci o lokaciji pozivatelja. To je doista iznimno važno kako bi se moglo pomoći ljudima u e, hitnim situacijama e, i u e, odredbama 2002. godine imali smo taj zahtjev. Tražilo se da uspostavimo zajedničke tehničke standarde kojima će se pružiti pouzdana i brza informacija, a to još nije učinjeno, iako znamo da postoji tehnologija koja to omogućava. Stoga inzistiram da e, komisija poradi na tim tehničkim standardima koji će omogućiti lociranje pozivatelja e, i mislim da je neprihvatljivo da dođe do bilo kakvih daljnjih odgoda. Hvala vam lijepo. Sada riječ ide gospođi Anderson, minuta i pol moramo moći e, dati broju 112 pozornost koji zaslužuje i zato pitam povjerenika što se još može učiniti. Iako je parlament donio rezoluciju 2011. godine kojom pozivamo na širu promidžbu i provedbu ovoga broja, rezultati su nažalost neujednačeni i nezadovoljni kao što smo to i danas čuli. Stoga e, žalimo što e, ankete u posljednjim godinama govore da je samo jedna četvrtina svih ispitanika e, znala da je broj 112 primjenjiv u čitavoj Europi u mojoj vlastitoj zemlji Irskoj samo 14% građana reklo je da su dobili bilo kakve informacije o tom broju, iako smo očekivali da će države članice i njihove vlade obavijestiti građane o ovom sustavu. E, to je jedan od najgorih rezultata u Europi, ali postoje mnoge druge zemlje gdje su rezultati samo malo bolji. Sada dolazi E, ljetno vrijeme, vrijeme godišnjih odmora kada će mnogi putovati diljem e, Europe i iznimno je važno da budu svjesni tog broja 112. Ja sam nedavno htjela e, sudjelovati u podizanju svijesti o tom broju, ali dijelim i zabrinutost gospođe Hall koliko je važan jednaki pristup broju 112 i osobama koje su gluhe ili imaju poteškoća sa sluhom. Hvala. Hvala i vama, gospođo Andersen. E, I sada prelazimo na druge govornike koje imam na popisu. Prije e, svega, gospođa Tun, minutu i pol, izvolite. Hvala vam lijepa. Europske informacije izgledaju loše, podaci izgledaju loše kada govorimo o e, prometnim nesrećama. 40 tisuća europljana godišnje pogine u prometnim nesrećima, a procjenjuje se da e, preko e, sto 100 tisuća njih biva teško ozlijeđeno u takvim nesrećama. Očekuje se da će se prometne nesreće podignuti do 2020. godine na treće mjesto kao uzrok smrtnosti u Europi i to je iznimno tužan podatak. Kad bi ovaj broj 112 funkcionirao dobro, mogao bi nam pomoći da spasimo tisuće života. Slažem se sa e, kolegama koji su o tome govorili, sa gospođom Hall. E, naravno, e-poziv može spasiti živote, predviđa se da čak i nekoliko tisuća na godinu, ali taj broj nikada neće funkcionirati ako broj 112 ne bude dobro funkcionirao. Broj 112 mora biti prisutan u cijeloj Europi i svi za njega moraju znati. Za nas je to iznimno važno. Hvala vam lijepo, gospodin Tarabela. Gospođo gospodine predniče, svi kolege govore isto. Konstatiramo isto stagnira poznavanje broja 112. Samo jedan građanin od četiri ga poznaje. Kriteriji za određivanje pozivatelja broja još uvijek nisu definirani, a sistem u, svom, svojoj celini još ne radi savršeno u većini zemalja članica. Za razliku od sustava e-poziva, kojeg je komisija podržala, sve je bilo u tom slučaju jednostavnije i brže. To nije bilo, bio slučaj što se tiče broja 112. Naši zastupnici nisu bili pozvani na sastanak stručnih skupina. Mi smo bili u tom trenutku u Strasburu i stoga bih htio pitati ima li komisija nešto što želi sakriti što se tiče broja 112, zašto ne napredujemo brže? Isto tako godišnji proračun koji se odnosi na broj 112, koji je njegov odnos sa, onog, sa onim proračunom koji je određen za e-poziv? Isto tako koje ste strukture uspostavili kako biste poboljšali suradnju između različitih službi komisije na ovu temu i isto tako kako će biti financirani kako će biti financiran ovaj broj sada, a i u budućnosti, jer je ovo vrlo dobar primjer dosije gdje bi se trebali požuriti kako bismo pokazali građanu da Europa može stvoriti dodatnu vrijednost i da možemo napraviti za njih nešto što odgovara njihovim potrebama, posebice kada su, se nalaze u nekoj e, teškoj situaciji u okviru neke nesreće. I molio bih vas da nam date ohrabrujući odgovor što se toga tiče. Hvala. Riječ sada ide gospođi Harking. Hvala vam lijepo. Članak 26.3 e, univerzalne direktive o uslugama predviđa da građani mogu pozvati broj 112 i da će se na njega odgovoriti na odgovarajući prikladan način najbolji koji mogu pružiti službe određene zemlje. Naši građani doista moraju imati pouzdanja kada nazivaju taj broj. Moramo zajamčiti kvalitetu usluge jer može biti e, riječ o ugroženosti vrijednosti života. Zato je iznimno važno objaviti podatke o tome koliko dobro ovaj broj funkcionira. Zato imam pitanje za komisiju. Da li komisija ima podatke o tome u kojem roku i koliko učinkovito se odaziva, e, odgovara na pozive na broj 112 i koliko dobro funkcioniraju hitne službe u pojedinim zemljama? Kako komisija osigurava da se pozivi na broj 112 e, da se njima e, barata na isti način kao i pozivima na nacionalne brojeve za hitne slučajeve i gdje su ti relevantni podaci uopće objavljeni. Hvala vam lijepo gospođo Harkin, a sada gospodin Koch. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie persönlich schon einmal einen Schockzustand erlebt, vielleicht infolge eines schweren Unfalls oder einer lebensbedrohlichen Situation?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 i zato je važno da postoji jedinstveni e, broj 112. I e, što se tiče provedbe elektronskog poziva, a sve su se države članice obvezale i potpisale memorandum o razumijevanju i zato je jedinstveni poziv hitnih službi e, od jedinstvenog značaja. I iz tog razloga postoji i izvješće na kojem počiva inicijativa. Eh, elektronski poziv eh, je eh, prioritetni zadatak jer jedino na taj način će biti moguć besplatan poziv bez diskriminacije. Potrebno je osigurati centralu u svakoj državi članici. Vrijeme je za akciju. Pitanje za komisiju. Što radite na tom području? Ähm, Hvala gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. E, već davno smo dogovorili da je potreban jedan jedinstveni broj hitnih službi. Unatoč svemu tome, iako je proteklo puno vremena, e, ni 25% europskih građana ne zna da postoji takav broj i to se mora promijeniti. Recimo u Italiji e, samo posto ljudi zna da postoji taj broj u usporedbi s Poljskom e, gdje to zna 50% stanovništva. E, jako je važno da postoji mogućnost e, utvrđivanja lokacije pozivatelja. Mora postojati ta mogućnost, pogotovo kada dođe do nesreće u inozemstvu, kada postoje poteškoće u komunikaciji i stoga moramo biti u stanju utvrditi E, gdje se nalazi pozivatelj, a to radimo i u suradnji sa kolegama iz odbora za promet e, Krajem 2014. trebamo izraditi prijedlog e, na koji način to provesti. Međutim, moje pitanje je ako će taj prijedlog e, o načinu provedbe biti gotov tek 2014. Kako onda mi možemo donijeti odgovarajuće propise? To je moje prvo pitanje. Što će komisija dakle poduzeti u tom području? Gospodin e, gospođe Galpelc. Hvala lijepa na informacijama. Drago mi je da posvećujete pozornost ovom pitanju ne samo teoretski nego i u praksi. Drago mi je što postoji kontinuirana evaluacija ovog sustava, što znači da to ipak funkcionira u državama članicama. Dopustite nekoliko riječi o vlastitom iskustvu. Sustav je uveden u Mađarskoj 2006. E, do 2012. E, od 2012. uložili smo 19 e, milijuna eura kako bismo ukinuli stare brojeve i promovirali nove broje. Mislim da je potrebno dalje raditi na promoviranju ovih ciljeva. Slažem se onim što je rečeno da u 21. stoljeću ne možemo imati sustav ako nemamo zajedničku informatičku osnovu e, sa sustavom za pretraživanje i utvrđivanje lokacije pozivatelja. E, isto tako naglašavam da trebamo imati jednak pristup e, i osigurati jednak pristup za svakog građana i građane s invaliditetom i upravo iz tog razloga treba poboljšati dostupnost. Moje iskustvo nije baš dobro. U e, nekim zemljama pokušao sam nazvati taj broj i postoje različiti načini povezivanja i odgovaranja na poziv. To nije u skladu s našim očekivanjima. Mi moramo harmonizirati ovaj sustav kako bi bio jednako dostupan u svakoj državi članici. Mislim da je ova rasprava jako važna i ciljevi su jako važni. E, svi e, govore E, isto i pozivaju komisiju na to da poduzme mjere kako bi proširila dostupnost e, ovog broja i podigla razinu svijesti o ovom broju. I komisija e, mora poduzeti mjere odmah, a ne u budućnosti. Mi smo otvoreni za suradnju i očekujemo smjernice od komisije. Gospodin Vajdel, što se tiče ovog e, broja za izvanredne situacije, to je e, jako e, dobar cilj, međutim ovaj broj nije poznat nažalost. Ja sam eksperimentirao sa mojim kolegama i poznanicima. Ovaj broj nije svima dostupan, posebno kada se radi o osobama s invaliditetom i mislim da je to jedan simbol nesposobnosti Europe da uspješno rješava probleme. Ja ne razumijem zašto nije moguće uspostaviti zajednički broj za hitne službe. To bi doista mogao biti jedan simbol koji pokazuje da mi možemo nešto zajednički ostvariti. Po mom mišljenju to je jako, jako važno da to konačno dovršimo. Zahvaljujem. E, gospodin Kadek. Dame i gospodo, dragi kolege, tko se među nama nikad nije našao pred nekom situacijom u stanoj zemlji i tada se upitao koju broj za hitne službe treba nazvati. A naši građani su upravo jako mobilni unutar EU i konačno bismo trebali riješiti taj problem. A broj 112 je upravo i rješenje za to. Konkretno, ako neko ode iz Španjolske u Finsku, preko Češke, može koristiti taj broj u svim zemljama članicama za hitne slučajeve. To je besplatan broj i to je naravno velika prednost. Kada znamo da e, su dosta velike prepreke u drugim područjima za građane. Onda vidimo da je ovo dakle konkretan projekt koji bi mogao olakšati život mnogim građanima. Sada u trenutku kada je pred nama kampanja za izbore morali bismo stvarno stvariti taj, e, taj instrument. Ne bi ih trebali koristiti samo eurokrati koji poznaju taj broj. Treba ih znati svi. I stoga je dobro znati da komisija izgrađuje široku strategiju upravo sada, pred ljeto, za poticanje svijesti o ovom broju. No, na tome treba i dalje raditi, a ili situacija da osoba koja se javlja na taj broj da odgovori na hitni slučaj, govori samo neke jezike, sprečava e, pružanje pomoći i protivno je više jezičnosti u Europskoj uniji. Taj sustav naravno treba usavršiti zato što imamo 7 milijuna poziva godišnje i hitne službe gube e, veliki dio vremena na to da luciraju pozivatelja, a radi se o ljudskim životima i nemamo vremena e, koje možemo tratiti. Stoga bi trebalo uvesti ove nediskriminacijske mjere što se tiče broja 112, tako da i građani koji su sada građani e, s poteškoćama mogu zvati ovaj broj, te bi trebali općenito i tematski raditi na tome. I još jedna kratka primjedba, ostanimo u Sazburu, ovo je središte Europske unije. Hvala, sada prelazimo na na spontano postavljene pitanja. E, hvala lijepa. Kako bismo komunicirali s našim građanima, ja obično koristim društvene mreže. To je jako korisno. Međutim, ja sam postavila pitanje i u svezi sa ovim brojem 112. I na moje iznenađenje, Ustanovila sam eh, da su ljudi masovno reagirali i imam osjećaj da ljudi u Sloveniji, odakle dolazim, znaju za taj broj. I eh, Puno toga su mi napisali o svojim iskustvima kada su zvali taj broj i imaju dobra iskustva. I stoga zajedno s kolegama pozivam komisiju da izradi akcijski plan u kojem će biti navedene sve mjere koje će se poduzeti kako bi se poboljšalo sve šire korištenje ovog broja. Osim toga, potrebno je navesti i definirati načine na koje će se omogućiti utvrđivanje lokacije pozivatelja i učiniti korištenje tog broja dostupnim osobama s invaliditetom. Isto tako, potrebno je imati na umu jezične barijere i osigurati komunikaciju. Hvala. Gospodin Matula. Hvala. Naravno, kada se radi o funkcioniranju ovog broja ima jako puno problema. Kao prvo, samo 27% građana Europske unije zna za taj broj unatoč kampanjama koje su bile usmjerene na podizanje razine svijesti, a to govori da ponovno moramo razmisliti o tome na koji se način šire informacije o tome. Još jedan važan čimbenik je metoda koja se koristi za utvrđivanje lokacije pozivatelja. Kao prvo, ovakvi brojevi moraju biti lako dostupni osobama s invaliditetom e, i povrh toga e, činjenica je da ne postoji pokrivenost e, u nekim ruralnim područjima. Dodatni je problem pitanje opreme koju koriste hitne službe. U svakom slučaju smatram da su potrebne alternativne strategije država članica u slučaju e, hitnih reakcija i e, odgovarajuće reagiranje u prekograničnim područjima. Hvala, gospođa Prendegas. Hvala lijepa. Povod drugih govornika koji su govorili jutros i ja smatram da postoji problem e, sa osvještenošću. Jer kada sam ja postavila to pitanje u svojoj zemlji koji broj je, e, mogu nazvati, samo jedan od njih pet je znao koji je to broj. Je. E, ovaj broj od tri znamenke koji zapravo može spasiti život je nešto na čemu više moramo raditi i zato komisija mora poduzeti aktivnosti kako bi proširila dostupnost i svijest o ovom broju. E, Postoje određeni nedostaci što se tiče pokrivenosti seoskih područja, e, što se tiče korištenja mobitela. E, I istog razloga pozivam komisiju da donese odgovarajuće zaključke kako bi dalje promovirala ovaj broj. Hvala. A sada sljedeći govornik. Izvolite. E, što se tiče onih koji putuju i u dotičnoj zemlji nemaju e, prijatelje ili članove obitelji, jako je važno da znaju za ovaj broj i istog razloga moramo mu posvetiti veću pozornost. Pozdravljam ono što je povjerenik e, gospodin Han rekao o onome što komisija radi kako bi veću pozornost posvetila broju 112. To je jako, jako važno. E, osim toga, moramo e, raditi na podizanju razine svijesti o ovom broju, posebno kako bi bio dostupan osobama s invaliditetom. A bilo bi korisno kada bi se e, mogao koristiti francuski, engleski, njemački, a eventualno i drugi jezici kako bi se uklonile jezične barijere. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Činjenica je da ovaj broj može spasiti život. E, a činjenica je da imamo veću razinu mobilnosti, postoji sloboda e, putovanja, kretanja i e, zato postavljam pitanje subsidijarnosti. Pitanje je zašto to treba raditi Europska komisija i države članice su to mogle provesti u djelo. Očito to ne funkcionira i to je dokaz da države članice to ne uspijevaju. Međutim, potrebno je provesti aktivnosti kako bi se unaprijedilo korištenje ovog broja. E, mi sada kažemo da Europska unija to mora napraviti zato što države članice to ne uspijevaju, a to je u interesu e, građana Europske unije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Danas ponovno govorimo ne nužno o nedostatku propisa, nego govorimo o nedostatku provedbe. Prošlo je nekoliko godina od kako smo donijeli rezoluciju u parlamentu, međutim još uvijek mnogi europljani ne znaju da postoji broj 112, a oni koji znaju za ovaj broj često imaju priliku ustanoviti da ne funkcionira kako treba. I onda zapravo se događa da dobiju drugi broj koji trebaju nazvati. Moje pitanje je koje su to konkretne mjere i kada će se te mjere poduzeti, posebno za povratni sustav 112, odnosno načine e, kako obavijestiti naše građane o tome da će doći do e, prirodne nepogode ili katastrofe. E, naglasak smo stavili na uspostavu elektronskog poziva u automobile, a cilj je informirati odgovarajuću službu o prometnoj nesreći E, međutim, mi prvo moramo uvesti broj 112. Komisija je usvojila odgovarajući prijedlog, međutim, što je sa provedbom? Molila bih komentare komisije. Hvala lijepa, gospodin Obamaj. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, ovaj broj je vrlo praktično rješenje, međutim, e, zato što nije poznat, potrebno je postojanje paralelnog nacionalnog broja postoje nedostaci što se tiče obrade e, poziva. Osim toga, između pojedinih država članica potrebno je uvesti sličnu brzinu i profesionalnost što se tiče prosljeđivanja poziva. To je elementarno u slučaju nužde. Osim toga, moramo izbjeći to da komisija stvari generalizira i onda zapravo uništava postojeće sustave koji funkcioniraju u državama članicama, primjerice u Austriji. Osim toga moramo definirati e, kriterije za učinkovitost i biti usmjereni na rezultate. Drugim riječima moramo imati redovite kontrole koje će završiti za kritikama, pohvalama, utvrđivanjem problema, umjesto da imamo cijelo brdo propisa Hvala lijepa. Gospodin Boč. Hvala lijepa. Pitanje broja 112 je pitanje vjere u zajedničku Europu. U vrijeme kada nema granica, ljudi uživaju u slobodi kretanja, ali pitanje sigurnosti od ključnog je značaja. Istog razloga moramo raditi na boljoj provedbi ovog broja u praksi i moramo pratiti na koji se način provodi u pojedinim državama članicama. Mora postojati i bolja koordinacija Povrh toga moramo bolje reagirati na više jezičnost. Ovo je taj zlatni trenutak i postoji onaj zlatni sat unutar kojeg je moguće spasiti život i toga se moramo usredotočiti na to da unaprijedimo funkcioniranje ovog broja. Mora postojati bolja komunikacija posebno u prekograničnim područjima. Osim toga, kako bismo E, podigli razinu svijesti o ovom broju, mogli bismo tražiti od e, mobilnih operatera da informiraju svoje pretplatnike da postoji broj 112. To bi bilo besplatno oglašavanje ovog broja našim građanima kada prijeđu granicu. Hvala. E, sada dajem riječ povjereniku gospodinu Hanu. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuće, poštovani zastupnici, zahvaljujem na vašem kontinuiranom interesu za ovaj broj 112. E, komisija je budna i pomno prati razvoj događaja u državama članicama. Mi ćemo informirati parlamente redovito o rješenjima koja ponude stručnjaci što se tiče pitanja koja ste spomenuli. Dopustite da iskoristim ovu priliku da pozovem vas da i nadalje pozivate države članice da informiraju građane o ovom broju 112 i e, to integriraju u svoju politiku i svoje aktivnosti. Hvala. Poštovani kolege, ovime je završena rasprava o ovoj točki dnevnog reda. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog